Witam Państwa. Możemy zaczynać. Dobro, došli. Mislim da je vrijeme da započnemo s radom. Imate li svi svoje glasačke kartice? Prva tema na našem dnevnom redu je međunarodni sporazum između EU unije i Republike Čile o trgovini i ekološkim proizvodima. Kao što znate, izvjestiteljica je gospođa Aguilera, a nadležni odbor je odbor INTA. Sad mislim da je krajnje vrijeme da zamolimo izvjestiteljicu da predstavi temu. Izvolite. Tu bardzo proszę. Brevemente, buenos días a todos. Sasvim kratko, dobro jutro svima. Kao što znate, jedina mogućnost koju mi imamo kao odbor je ta da kažemo da ili ne na ovaj prijedlog. Znam da je i predsjedništvo radilo na tome. I kada se radi o poljoprivredi i namirnicama, onda nam trebaju veće ovlasti. Znam da radimo na tome, ali u ovom slučaju e, ovlasti su u rukama INTE. Dakle, još nismo postigli dogovor i tu možemo reći samo ne ili da. Ja se nadam da ćemo nastavno na ovaj naš rad imati veće ovlasti, da će nas više uključivati. Dakle, ovlasti trenutačno izgledaju kako izgledaju i mi iz toga e, predlažemo da se ova uredba revidira, to je navedeno i u uvodnoj izjavi. Dakle, moj prijedlog je da se ovaj sporazum svakako podrži, da kažemo da, no, kao što sam rekla, u budućnosti moramo insistirati na jačem uključivanju odbora AGRI. Toliko od mene. Imali ste mogućnost na konferenciji predsjednika također tematizirati ovaj problem, dakle da nas se u buduće jače uključi. Hvala. Dziękujemy za wypowiedź. E, ten temat na konferenciji przewodniczących był podnoszony. Hvala. Ovo se teme raspravljalo na sastanku konferencije predsjednika, no mislim da ćemo poslati dopis istima kako bi se pokrenulo rad na ispravkama ne toliko što se tiče nadležnosti, već e, glede postupovnog e, aspekta. A sada ću zamoliti tajništvo da izradi nacrt prijedloga za koordinatora. će vam zahvalni na tome. A sad nakon komentara izvjestiteljice idemo glasati. Imamo dva amandmana, istovjetna dva amandmana. Glasat ćemo dizanjem ruke. Tko je za amandman 1 i 2? Tko je za? Protiv? se. U ovom slučaju sada glasamo cijelokupno mišljenje. Ovdje se radi o pojmeničnom glasanju, otvaram glasanje. Svi su glasali? Da. Zatvaram glasanje. Mišljenje je usvojeno. Hvala vam. Hvala izvjestitelju, izvjestiteljici. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu. Dajem riječ gospodinu Desu. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, govorimo o zaštiti radnika, pogotovo kada se sjetimo katastrofe u, nedavne katastrofe u Portugalu. Dakle, mi kao odbor za poljoprivredu bi trebali odati počast žrtvama požara u Portugalu.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 Dakle, točka sedma, zaštita radnika. Od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu gospodin Bove izvjestitelj i nadležni odbor je odbor za zapošljavanje. Radnici i zaposlenici u poljoprivrednom prehrambenom sektoru su izloženi čitavom nizu tvari koje e, izazivaju, mogu izazvati čitav niz bolesti i stvoriti oboljenja poput e, karcinoma. To je važno. Izrada ovog mišljenja je važna jer se bavi zaštom sigurnosti na radu od prvog, e, prvog ožujka imali smo sastanak tijekom kojeg smo zatražili izradu mišljenja o ovom zakonodavnom prijedlogu na kojem radi odbor za zapošljavanje i socijalne poslove. izvješće je dodijeljeno zelenima, gospodin Bove je imenovan izvjestiteljem. Stoga dajemo riječ gospodinu Boveu koji će nam predstaviti svoje mišljenje. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ovdje se radi o mišljenju o pet proizvoda, ne svim kemijskim. Dakle, ovdje se radi o mineralnim uljima ili uljima eh, rabljenih, korištenih eh, motornih ulja. Dakle, tu se radi o kancerogenim ili mutagenim eh, tvarima. Dakle, mišljenje je ispravno, pardon, izvješće ide u pravom smjeru. Ne funkcionira Ne izgleda je sad rješeno, imali smo kratki problem s prijevodom. Izvolite nastaviti. Evo dobro, idem iz početka. Dakle, ovdje se radi o pet konkretnih proizvoda. Tu se radi o uljima mineralnim uljima i o uljim, motornim uljima. Globalno se o tome radi. Ovo se, se upisuje jedan sustav koji je puno e, širi obimniji, no ovdje se radi o jako konkretnom mišljenju, ali na temeljem ovog mišljenja, odnosno ovog izvješća, e, i zato je ovo važno za odbor za poljoprivredu, na temelju ovoga možemo ići dalje kako bismo pokušali unaprijediti i poboljšati rad komisije. Ovdje imamo četiri jako precizne točke. Danas je karcinom prvi uzrok smrtnosti na radu. 53% smrtnih slučajeva su povezani za rak. I stoga zakonodavstvo treba biti tako da više štiti radnike i to je cilj našeg izvješća. Mi u mišljenju predlažemo da se uzme najniža mjera odnosno norma unutar 28 država članica Europske unije. Mislim da je to svakom je na raspolaganje popis 28 država članica Europske unije uz mjere koje se primjenjuju glede ovih proizvoda i mi u svom mišljenju uvijek uzimamo najnižu graničnu vrijednost kako bismo zaštitili radnike. Treća stvar, u ovo mišljenje dodali smo, jer ne nalazi se u prijedlogu komisije, dakle dodali smo poljoprivrednike koje se ne uzima u obzir, a ovo sve tiče poljoprivrednika, Dakle, poljoprivrednici nisu obuhvaćeni zaštitom. Nama se čini da je jednako važno da poljoprivrednike zaštitimo kao što se nastoji zaštititi e, zaposlenike. I konačno u ovom mišljenju ovom tekstu ističemo da je Europska komisija dobro radila jer je uključila sveukupne, odnosno cjelokupne znanstvene stave kao što je svjetska organ... zdravstvena organizacija, na primjer, i dru... brojne druge. I to nam je važno istaknuti i reći da ovaj prijedlog ide u pravom smjeru. Dakle, mi smo htjeli samo donijeti par, par malih ispravki kako bismo povišali ovaj tekst. Toliko. Hvala. panie pośle. Otwieramy dyskusję. Wypowiedzi pani... Mislim da možemo započeti raspravu. Dakle, prvi koji će uzeti riječ je gospodin Andriju. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Samo želim reći da u potpunosti podržavam Jose Bovea i njegovo jako kvalitetno mišljenje. U potpunosti bezrezervno podržavam ovo i slažem s tim da se predlaže e, da se proširi s radnika i na poljoprivrednike ova zaštita jer vidimo svakodnevno da istraživački rad e, povezuje dakle korištenje e, kemikalija u poljoprivredi sa zdravstvenim problemima i ne mislim da smijemo ostati ravnodušni. I ja tražim od komisije da poljoprivrednici i njihove obitelji budu uključeni u osobe kojima, koje ova direktiva želi zaštiti. No mislim da bi bilo oportuno jer to je osjetljivo pitanje, vidjeli smo na glifozatu recentno, dakle bilo bi dobro da se uključi čitav niz pojašnjenja glede kriterija i postupka koji će se slijediti kako bi se napravila klasifikacija kemijskih e, tvari i njihova kancerogenost. Dakle, kako se e, do toga, kako se to radi, kako se određene kancerogene tvari e, mogu ustanoviti kancerogenim i kako će se postupati s pesticidima u poljoprivredi, dakle kako se radi ta klasifikacija. Evo, ovdje se želim nadovezati na kontroverzu karcenog, o kancerogenosti glifozata. Znamo da znanstvenici nisu jednoglasni i nama je uvijek teško kao zakonodavcima riješiti koliki je utjecaj, potencijalni utjecaj na ljudsko zdravlje. Dakle, mislim da komisija mora biti koherentnija i raspolagati jasnim odgovorima i nastojati biti transparentna glede ovih osjetljivih pitanja i samo društvo se više se interesira za ove teme. Dakle, ukoliko želimo približiti poljoprivredu, poljoprivrednike i e, stanovništvo, a mislim da je do toga stala komisija. Mislim da se ovim dosijevom, u ovom dosijevu treba postupati na način na koji je to Jose napravio, to jest jako ozbiljno. Hvala vam. Sada predajem riječ izvjestitelju sjeni. Hvala gospodine predsjedniče i hvala izvjestitelju Joseu Boveu. U obrazloženju se navodi eh, rak kao najčešća posljedica. No ja sam doista skeptičan kada političari počinju određivati granične vrijednosti jer to nije u nadležnosti ovog odbora. Kao prvo, granične vrijednosti ne bi trebale e, paušalno biti određivane prema najnižim granicama država članica, ali u državama članicama postoje različiti sustavi koji nisu usporedivi i sve dok imamo istu zaštitu, istu razinu zaštite ne bismo e, trebali e, uvijek određivati graničnu vrijednosti na nuli. Kao drugo, Ovi predlozi Europske komisije se temelje na procjeni učinka, na opsežnoj ocjeni učinka i to bi uvijek trebala biti, to bi trebao biti temelj. No, e, kada pogledamo predlog vezano uz etilen, onda e, se ovdje može primijetiti da se odstupa od procjene učinka, kao i znanstvenici e, iz odbora za granične vrijednosti i drugih odbora predlažu u svoje procjene učinke graničnu vrijednost od 44,57 mg i smatraju da sve što leži ispod toga ne predstavlja zdravstvenu opasnost. Logično da je Europska komisija eh, također eh, predložila eh, takvu graničnu vrijednost, a izvjestitelj sad predlaže 3,3 tako da se udaljio od predložene granične vrijednosti. Ja mislim da takve izmjene neće doprinijeti boljem zakonodavstvu. Zatim u obrazloženju izvješća se navode i e, sredstva za zaštitu bilja, ali koliko ja znam, ovakve tvari se ne koriste u sredstvima za zaštitu bilja i e, uredba 1107 iz 2009. eksplicitno isključuje sredstva za zaštitu e, bilja i da se e, njihova uporaba isključuje na europskom tržištu. Dakle, za poljoprivrednike je stoga opasnost vrlo niska. Ja sam razgovarao sa kolegama u Njemačkoj i oni uopće ne vide izloženost tako da je pitanje da li bismo uopće trebali uključiti poljoprivrednike u ovo pitanje. E, naravno, e, jedna od najvećih e, opasnosti je upravo sunčevo svjetlo. Sunčevo svjetlo za poljoprivrednike koji rade na otvorenom. I troškovi liječenja raka kože svake godine iznose 500 milijuna eura u Europskoj uniji i e, ovoga tjedna imamo jednu važnu izložbu danas u 13 sati u Europskom parlamentu u zgradi ASP 1G i tamo će se za sve zainteresirane e, kroz dva dana e, nuditi besplatni pregledi kože, tako da pozivam sve kolege da dođu jer tako možemo konkretno učiniti nešto za svoje zdravlje i uputiti na to da je e, upravo e, rak kože najveća opasnost. Dakle, mi ćemo izraditi prijedloge vezano uz nacrt ovog izvješća. Nadam se da ćemo onda u jednoj konstruktivnoj atmosferi iznaći razumne kompromise. Puno hvala. Pani posel Kadenbach, Gospođa Kadenbach, izvolite imate riječi. Puno hvala. Kao što smo već čuli od prethodnih govornika, 65 do 100 e, e, tisuća e, slučajeva u Europskoj uniji se upravo uzrokuje izloženosti sunčevom svjetlu, znači to je otprilike 20% više smrtnih slučajeva nego e, što dolazi do smrtnih slučajeva uslijed e, radnih uvjeta. Što se tiče graničnih vrijednosti kancerogena, e, kancerogenih tvari, mislim da na europskoj razini trebamo trebamo e, obvezujuće granične vrijednosti na europskoj razini kako bi stvorili minimalnu razinu zaštite. Stoga me jako raduje da je povjerenica Tyson najavila da će 2016. odrediti granične vrijednosti za 25 kancerogenih tvari, a do 2050. za 50 kancerogenih tvari. Sada e, smo već e, u drugoj polovici 2017. a 2016. je određeno samo 13 graničnih vrijednosti i e, u skorašnjoj budućnosti još pet. Dakle, još smo dosta daleko udaljeni od 25 graničnih vrijednosti i mislim da ćemo tu sada morati itekako ubrzati kako bi postigli zacrtane ciljeve. No, tu se doista ne radi samo o birokratskim odlukama, već se radi o ljudskim životima i o kvaliteti života. Stoga ja pozdravljam revidiranje tih graničnih vrijednosti, kao što je navedeno i u uvodnoj izjavi 15. Ali u svakom slučaju to treba uključiti i u tekst. U svakom e, slučaju biti će čitav niz amandmana i kolegi Boveu želim zahvaliti na njegovom prijedlogu. Što se tiče pojedinačnih tvari, ja se sad neću izjašnjavati, osim trikloretilena. Slažem se sa izvjestiteljem da ovdje trebamo drugačiju graničnu vrijednost i jako mi je drago da se ovdje kao referentna brojka navodi brojka koja e, je također i e, određena u Austriji. Tako da će sigurno biti još e, čitav e, niz istraživanja. E, što se tiče kancerogenih tvari i izbijanja bolesti, mislim da tu ponekad može jako puno vremena proći. U nekim slučajevima između 30 do čak 50 godina, a tko se danas sjeća kakve su se tvari koristile prije 40 godina i e, da su to tvari koje mogu izazvati različite bolesti. Što se tiče najnovijih rezultata, mislim da e, u slučaju triklor etilena možemo reći da e, su neka saznanja već zastarjela i od 6 ppm-a možemo govoriti o izloženosti. Dakle, možemo polaziti od toga da će Europska komisija e, podržati sve što je navedeno u uvodnoj izjavi. Zatim želim još e, podržati ono što je rečeno. Smatram da je jako dobro da kolega Bove ovdje spomenje poljoprivrednike jer i njih također treba zaštititi kao i druge zaposlenike i radnike iako se ne radi o naftnim poljima na kojima on rade, ali ipak izloženost suncu predstavlja vrlo veliku opasnost i stoga nam tu također trebaju granične vrijednosti, tako da moramo vidjeti koje nam mogućnosti tu stoje na raspolaganju kako bi zaštitili poljoprivrednike. Naravno, mi ćemo također e, izraditi amandmane. Imam još jedno pitanje, načelno pitanje, vezano uz ovaj nacrt mišljenja gospodina Bovea. E, zašto u e, ovom nacrtu izvješća nisu navedeni i poljoprivrednici? Dakle, Toliko od mene i veselim se vašem odgovoru. Prosiłbym, aby wystąpienia nie były dłuższe niż pana posła sprawozdawcy. Hvala. Zamolit ću kolege da ne govore duže od samog izvjestitelja. A sada je vrijeme za opću raspravu, jer smo do sad slušali izvjestitelju Sada, dakle, gospodin Agius. I evo, ponovno imamo problem s francuskim prijevodom. Ok, možda treba uključiti mikrofon. Možda biste trebali jednostavno uključiti mikrofon slušalice. Imate sad prijevod? Dobro. Gospodin Egnju. Hvala. Mislim da bi Jose Boje trebao paziti što želi, jer smanjiti izloženost e, poljoprivrednika i radnika u poljoprivredi karcinogenim tvarima, jer imamo motorna ulja, ali e, znate E, ti radnici ne bi trebali ni na pauzu za kavu jer kava izaziva karcinogen i isto ne treba ni ručati jer u mesu, meso je opasno, a naveče isto tako popiće alkohola malo, a i to je veliki karcinogen. Dakle, ako želite zabraniti sve što hoćete, onda morate izbaciti i zabraniti svako zadovoljstvo u njihovom životu. Da, Istina je da sunce predstavlja opasnost, ali to ne morate biti poljoprivrednik da se izlažete toj opasnosti. Dakle, ako sagledate prijednje e, koje postoje za poljoprivrednike, mi imamo jednu zakonodavnu mjeru koja ide puno dalje od ovoga što vi govorite. Dakle, e, imamo, e, to je pokrivena opasnost od napada, od situacije u kojima bi im ih stoka mogla napasti, prevrnuti se njihov traktor, E, i pokrivena je i slučaj izloženost pesticida, time tak, i što šta još. Tako da mislim da bi se treba malo više ovaj, vode uliti u to vino i naći pravu ravnotežu. Hvala. Da, slažemo se da bi svaka opasnost trebala biti ograničena. Gospodine Kaputo, izvolite jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Boveu. U potpunosti podupiramo ono što je rekao poljoprivrednici i i oni koji su zaposleni u sektoru poljoprivrede su itekako izloženi rizicima, između ostalog i izloženi su i kemijskim tvarima. Čini mi se da mi se isključio mikrofon. Dakle, u poljoprivredi je koža ta koja je prva izložena opasnostima. Dakle, radi se o vrlo važnoj temi. Granične vrijednosti u državama članicama su prerazličite. U slučaju ovih pet tvari granične vrijednosti potrebno je uskladiti. U nekim državama su relativno visoke, primjerice Njemačkoj, Danskoj i Nizozemskoj. Oni već e, provode najbolje prakse, a, a direktiva 37 iz 2004. je temeljni tekst zaštitu radnika u Europi. No za poljoprivrednike je situacija dosta teška, ali oni još uvijek nisu uključeni u ovu direktivu, stoga e, i njih je potrebno obuhvatiti ovim direktivom, a to ćemo i naglasiti u našim amandmanima. sorry. Thank you. <clears throat> Puno hvala na prijedlogu i na raspravi. Vrlo je važno da učinimo nešto, da nešto promijenimo, jer ovo se tiče toliko ljudi. Dakle, radi se o određenim kombinacijama tvari i to također treba uzeti u obzir. To je ozbiljna stvar. Neke zemlje brže napreduju nego ostale i to je dobro. Dakle, neke su već puno naprednije po tom pitanju. Ja dolazim iz Danske i u Danskoj imamo doista visoke standarde kada se radi o zaštiti radnika. No, već smo rekli, poljoprivrednici jako puno vremena provode na suncu, okruženi su prašinom i to dugoročno također može utjecati na ljudsko zdravlje a također i na gradilištima, u pogonima, također radnici mogu biti okruženi kancerogenim tvarima. No dobro, sada se prije svega radi o sigurnosti i da možete biti sigurni da ono što ste kupili da je to siguran proizvod. Potrebna nam je kontrola za gnojidbene proizvode, kontrolni sustav, kao i u slučaju motornih vozila. Dakle, u slučaju motornih vozila također imate redovite kontrole, da li je ono još sigurnosno ispravno. Mislim da moramo iznaći konstruktivno rješenje. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je zaista zanimljiva rasprava. Mi u Europskom parlamentu imamo dužnost najprije zaštititi potrošače, ali isto tako zaštititi i one koji e, dostavljaju proizvode potrošačima, to su poljoprivrednici. E, imali smo tri primjera u prošlosti e, situacije koje su bile e, loše za poljoprivrednike, njihovu obitelj i okoliš. Tako da se zaista trebamo postaviti stvarna pitanja. Ne znači da sada sve trebamo izmijeniti, ali trebamo poduzeti određene mjere predostrožnosti i gospodin Bove u izvješću napominje neke od tih mjera. Zapravo ovdje se govori o europskom stajalištu, o graničnim vrijednostima koje se ne bi trebale preći za određene kemijske tvari. E, ovo je tema koja je važna naravno za nas, ali e, to ne znači sada da trebamo zaustaviti proizvodnju, trebamo jednostavno proizvoditi na odgovarajući način i za e, proizvođače i potrošače i poljoprivrednike E, znamo da kod e, epiklorhidrina e, postoje određene tvari za koje se zna da su kancerogene. Također, ako poljoprivrednik pije puno ili bilo tko, e, pa sam preuzima rizik za svoje zdravlje, ali svakako znamo da se učinak e, ovih e, tvari vidi tek dugoročno. Zato se želim zahvaliti gospodinu Boveu na ovom izvješću. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Govorim u ime naše izvjestiteljice u Sjeni i mi smo prijedlog gospodina Bovea dobro namjerno pročitali i mislimo da je jako dobro da se ovdje također spomenju i poljoprivrednici. Dakle, poljoprivrednici su e, također dio ovog sektora, odnosi se na 22 milijuna ljudi koje je također potrebno zaštititi od e, raka. Naravno, E, da moramo voditi još jednu intenzivnu raspravu o graničnim vrijednostima. Znam da e, Njemačka od 2018. također e, snižava na 3,3 mg kada je riječ o 3 kloretilenu. Isto tako mi je jasno da u 28 država članicama imamo jako velike razlike, ali unatoč tome vjerujem da je preniska granična vrijednost, prije svega ovdje u području zaštite zdravlja, vrlo e, važan i moramo jasno zahtijevati reviziju graničnih vrijednosti. To je također signal da idemo u dobrome smjeru kada razmišljamo o snižavanju graničnih vrijednosti. Da li ćemo ovdje uključiti tako eksplicitno i sredstva za zaštitu bilja? E, to je još otvoreno pitanja. Dakle, radi se o sredstvi zaštita bilja koji još nisu dozvoljeni za uporabu. Slažem se sa gospodinom Gizekeom da o tome još trebamo razmisliti, ali mislim da na temelju ova tri kriterija možemo jako dobro raditi. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Foarte pe scurt, este extrem de important că Gospodin Buda, hvala najljepša. Mislim da je zaista važno imati ovu raspravu o zaštiti radnika e, od kancerogenih e, tvari ili mutagenih tvari. Ali e, postoje i druge tvari koje mogu dovesti do oboljevanja. U svakom slučaju mislim da je potrebno e, shvatiti da države članice moraju imati mehanizam za rano upozorenje pojavljivanja raka e, kod poljoprivrednika. Veoma često poljoprivrednici nemaju pristup e, kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Zato je potrebno imati mehanizam ranog upozorenja ako se pojavi e, karcinom kože ili bilo koja druga vrsta karcinoma kod poljoprivrednika. Hvala. Gospođa Aguilera. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, ja sam samo htjela se složiti s izvjestiteljem sve osobe koje rade u fitosanitarnom sektoru e, moraju proći kroz određene kontrole. U sadašnjoj direktivi koja se primjenjuje na poljoprivrednike, na profesionalne poljoprivrednike, stoji da mora postojati e, postojati smjernice za korištenje fitosanitarnih e, proizvoda. E, to je nešto na čemu treba inzistirati. To je bitno za poljoprivrednike, ali isto tako i za radnike. Potrebno je imati adekvatnu obuku za e, uporabu ovakvih proizvoda. Zato se slažem sa izmjenama i dopunama gospodina Bovea. Ovdje se ne radi samo o radnicima, već i poljoprivrednicima. Oni moraju imati E, bilješke o uporabi proizvoda i smjernice o dobrom korištenju tih istih proizvoda. Dakle, sve osobe koje koriste te proizvode moraju proći kroz tu obuku moramo vidjeti na koji način dakle inzistirati na ovim obukama i na mogućim akreditacijama. Hvala. Gospodin Flanagan, hvala najljepša. Ja se slažem sa većinom ovog što je izvjestitelj rekao. E, slažem se sa time da se e, odredbe trebaju uticati više E, ratnika i onih koji rade u kućama i vinogradima i tako dalje. A u odnosu na ono što je gospodin Agnju rekao, sasvim je sigurno da sve ono što je on spomenuo može dovesti do karcinoma, ali isto tako i do velikog uživanja što oslobađa endorfine, a to je e, najbolja tvar za borbu protiv karcinoma. Zato zaista mislim da ne trebamo previše ograničavati E, ove tvari koje prouzrokuju e, zadovoljstvo i uživanje. Poljoprivrednici imaju drugih stvari e, kojima bi se trebali brinuti što se tiče svog zdravlja, a mi bismo trebali učiniti sve što je u našoj moći kako bismo smanjili njihovu izloženost kemijskim tvarima koje mogu prouzrokovati karcinom. E, također e, postoji još jedna stvar o kojoj bismo trebali raspravljati, a to je što je opasno, a što nije opasno. E, mi smo zapravo već imali priliku govoriti jednom o tome i postoji nešto što je sasvim jasno. Mi smo dosta ograničeni u našem djelovanju i bit ćemo ograničeni sve dok ne budemo dobili neovisne znanstvene informacije o ovim kemikalijama ali za to su potrebna financijska e, sredstva, a ta financijska sredstva imaju tvrtke koje proizvode ove e, kemikalije. E, ako nemamo neovisnu studiju onog što je opasno, a što nije, nećemo moći napredovati i sada kako ćemo to postići, to je već drugo pitanje. Puno hvala gospodinu Boveu i htio sam se nadovezati na ono što je rekao gospodin Gizeke, zato što mi nije sasvim jasno što je on točno rekao da bi e, da bismo mi kao veličali trebali izbjegavati rasprave o graničnim vrijednostima. Pa tko će onda raspravljati o tome ako ne mi? I želimo uputiti na to da ste rekli da su granične vrijednosti u Njemačkoj drugačije određuju, ali upravo je u slučaju etilena Njemačka ta koja je postavila graničnu vrijednost 2018. I stoga mi nije sasvim jasno zašto u različitim državama članicama imamo različite granične vrijednosti i tu bismo trebali nešto poduzeti, pogotovo s obzirom i na Brexit. Dakle, e, vi ste rekli da ne postoje pesticidi koji su kancerogeni to baš ne shvaćam. Naravno da postoji određena opasnost, ali bi bilo prikladno da i u interesu zaštite zdravlja poljoprivrednika nešto učinimo. Molim vas da to još jedan puta pojasnite kada je riječ o pesticidima. Tako da vas molim da još jedan puta revidirate svoje mišljenje. jer e, čini mi se da ovdje ipak zastupate kemijsku industriju time što ste rekli. Zaproszę komisije Europejske i A sada ćemo predati riječ predstavniku Europske komisije, gospodin Oten, izvolite. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući i dobar dan svima. Ovo je bila jako zanimljiva rasprava. Većina toga je već rečena, ali evo možda ću samo se vratiti e, malo unatrag, jer ovdje govorimo o jednoj drugoj pravnoj osnovi koja je dosta specifična. E, ovdje smo uzeli u obzir članak 163 ugovora, to je e, članak koji se može primjenjivati samo na radnike. Dakle, pravno govoreći nije moguće primijeniti ovu pravnu osnovu na bilo koga drugoga osim e, radnika e, definiranih nacionalnim zakonom zakonom i sudskom praksom. Drugo što želim reći je da kada govorimo o socijalnim aspektima mi smo već utvrdili minimalne uvjete. Naravno to je jasan signal vis-a vis subsidijarnosti država članica. Tu je različito od unutarnjeg tržišta gdje smo e, utvrdili samo jednu granicu E, ovdje smo utvrdili samo minimalne vrijednosti. Dakle, svaki put kada država članica e, želi to izmijeniti, e, to može učiniti ako dokaže potrebu za tim. Zatim postoji obveza konzultiranja sa socijalnim partnerima koji također mogu ispregovarati posebne ugovore koji se mogu pretvoriti i u zakon. Što se tiče direktive o kancerogenim tvarima koja je usvojena pod ovom istom e, pravnom osnovom, postoji konzultacija sa socijalnim partnerima, ali isto tako i sa savjetodavnim e, odborom za zdravlje na eh, radu. To je tripartitni odbor koji eh, će objediniti eh, radnike, poslodavce i sindikate. To je odbor koji govori o svim pitanjima zdravstva i kada se govori o tome onda morate uključiti sve aktere. Način na koji smo mi predstavili ovaj predlog je taj da smo prvo zatražili znanstvene podatke onda smo to predočili odboru i ove tri strane su e, razmotrile sve ove podatke i onda utvrdile minimalne vrijednosti. Komisija je onda donijela političku odluku neizmjene e, vrijednosti koje su utvrđene u tripartitnom dogovoru između poslodavaca, radnika i sindikata. Mi smo samo onda izradili studiju utjecaja, procjene utjecaja kako bismo vidjeli da tu nema nikakvog negativnog učinka e, nešto što bi propustili možda e, e, u tripartitnim pregovorima. Dakle, zato smatramo da je ovo predlog koji je dobar, zato što je on ishod pregovora i mislimo da je dobar za naredni period. E, što se tiče e, e, kancerogenih tvari, vijeće je usvojilo sve minimalne vrijednosti koje smo mi ovdje predložili. Nismo htjeli se odmicati od onog što je predložio tripartitni odbor kako ne bismo poslije imali neslaganja sa sindikatima, poslodavcima ili radnicima. E, neću vam oduzimati puno vremena u ovoj raspravi, ali evo mogu samo još se osvrnuti na pitanje e, pesticida, iako nisam stručnjak za ovo područje, kada se radi o 1A kancerogenim tvarima, e, za njih se ne može, oni ako su dokazani da su kancerogeni, onda se automatski isključuju iz odobrenih pesticida. To je ono što ja mislim, ali nisam stručnjak za ovo pitanje, pa možda moj e, odgovor nije 100% e, točan. Hvala. A sada predajem riječ gospodinu Boveu. Eh, evo, ja se ne mogu osvrnuti na sve komentare koje smo čuli, ali postoji jedna točka koja je izgleda ovdje sporna, možda neki to nisu shvatili, a to je amandman treći kada govorim o radnicima. Osim o eh, radnicima u kućama, to je definicija koju nisam dao ja. Eh, to je definicija koju sam preuzeo iz teksta direktive o zdravlju na radu 98, 391. Dakle, to je definicija koju sam ja preuzeo iz teksta i tu sam još dodao definiciju iz direktive 1107 iz 2009. godine kako bi dodao poljoprivrednike i na taj način sam e, uzeo u obzir sve aktere, dakle i e, radnike i e, druge. Dakle, nisam ja uveo ovu e, izmjenu, dakle, e, radnika, izuzev osoba zaposlenih u kućanstvu, nisam ja tražio nikakvu diskriminaciju, već sam preuzeo tekst direktive. Ne znam, možda ćemo morati zajedno sa komisijom izmijeniti ili dopuniti ovaj tekst koji je malo zastario, ali za svaki u svakom slučaju ne mogu to sad učiniti. E, što se tiče ovog što je komisija rekla, pa izgleda da se ne slažemo. Za mene je zdravlje ključno pitanje, a pitanje graničnih vrijednosti je e, nužno kako bismo napredovali na suzbijanju e, korištenja kancerogenih ili mutagenih tvari. A ako uzmemo u obzir maksimalnu razinu odobrenih tvari, onda je to signal koji šaljemo svim zemljama. Ako je, na primjer, Austrija E, jako dobro napredovala na pitanju trikloretilena i ako Njemačka će učiniti isto, onda je to također jak signal. I mislim da trebamo ići u tom smjeru i da trebamo pomoći državama članicama kako bi zaštitile poljoprivrednike i kako bi ta zaštita bila ista u svim državama članicama. Dakle, to je ono što sam ja htio predložiti u ovom tekstu. Hvala. Bardzo dziękuję. Termin składania poprawek do Hvala. Rok za amandmane 26.6. Eh, eh, a usvajanje mišljenja u eh, listopadu ili u 11. mjesecu. Dakle, ovo je jedno važno i složeno pitanje. kao što možete vidjeti, ovdje smo naveli i ulogu proizvođača. Sada prelazimo na točku osmu. Upravljanje energetskom unijom. A izvjestitelj e, nadležnog odbora je gospodin Rote. E, vi ste bili sa nama već dosta dugo i u skladu sa člankom 55. E, ovdje se radi o podijeljenoj nadležnosti između odbora ENVI i ITRE, pa ćemo izravno preći na izlaganje izvjestitelja. Možda biste nam vi mogli predstaviti ovu temu. Izvolite. Um, Hvala predsjedniče. Najprije moram reći da se ispričam, moram ići za, kroz 10 minuta jer imamo glasanje na Juriju, ali Urlike će sve vaše komentare i primjedbe, tako da ću ja to naravno uzeti u razmatranje. Ispričam se zbog toga. najprije dopustite mi najprije da pozdravim prijedlog komisije koji je korak u pravom smjeru. Komisija ima za cilj zajamčiti koordiniranu i koherentnu provedbu pravnih e, uvjeta i strateških e, ciljeva energetske unije u svim državama članicama. U prijedlogu imamo postupak između komisije i država članica kako bi se zajamčilo da su ostvareni europski ciljevi, a to je doista jako potrebno i treba poslužiti kao primjer za neke druge, neka druga područja. Što se tiče poljoprivrede, osobito tu imamo obveze izvješćivanja od strane država članica o njihovim dugoročnim emisijama sa smanjenim E, emisijama i to ide sve do provedbe e, ciljeva udjela obnovljivih e, energija pa i proizvodnje biogoriva od glavnih usjeva te korištenje biomase i biomase koju koristi poljoprivredni sektor i konačno energetska potrošnja u pojedinim sektorima među kojima je poljoprivreda. Ja sam predložio neke amandmane koji su prvenstveno tehničke prirode i kako bi se prilagodila terminologija koja se koristi nekim dijelama. Na primjer, komisija u kontekstu izvješćivanja o obnovljivim energijama mora, po mom mišljenju, i uspostaviti jasne smjernice za države članice za izvješćivanje o bioenergiji. Također sam predložio da komisija, ukoliko dođe do zaključka da se ostvaruje nedovoljan napredak od strane određene države članice glede zadovoljavanja ciljeva za provedbu cilje plana za nacionalnog plana, treba onda komisija izdati konkretne zahtjeve koje dotična država treba ispuniti. Ti konkretni zahtjevi imaju za cilj zamijeniti sustav preporuka komisije državama članicama. Preporuke zbog svoje neobvezujuće prirode ne ostvaruju dovoljno svoje ciljeve u ovom slučaju i po mom mišljenju mogu izazvati dodatnu nacionalizaciju, a tome se trebamo suprostaviti na svaki mogući način u našoj poljoprivrednoj politici. Dakle, rok za amandmane je 27. lipnja, a glasa se o mišljenju 30. kolovoza. Hvala. Zastupnik De Castro. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dakle, ovo je vrlo važna i žurna tema jer radi se o klimatskoj politici s obzirom na 2030. Dakle, poljoprivredna politika igra vrlo važnu ulogu što se tiče smanjenja emisija i u postizanju nacionalnih ciljeva te poticanju bioenergije Slažem se sa izvjestiteljem, no izvjestiteljica u sjeni, gospođa Žofrida, koju danas zastupam, naglašava da moramo inzistirati na nekim aspektima. Kao prvo, treba nam više transparentnosti u komunikaciji između komisije i država članica. Zatim preporuke za države članice, sve to bi trebalo biti javno, a istovremeno moramo kriterije i pokazatelje koje je predložila Europska komisija transparentno objaviti. Zatim e, članak 13. Europska komisija kaže da država članica svoj nacionalni plan može revidirati samo onda ako žele izmijeniti nacionalne ciljeve. No, ovom regulacijom države članice nemaju dovoljno manevarskog prostora kako bi prilagođavale svoje politike ako se uvjeti izmjene. Osim toga, jedna država članica onda zna da se ne može povući, pa će onda od samog početka pokušavati određivati samo minimalne ciljeve. Zatim, e, platforma za financiranje, tu se radi o projektima u području obnovljivih izvora energije, na to je potrebno još bolje definirati. Zatim poljoprivreda, vrlo važni su ovdje aneksi. Navodi se da se pitanje poljoprivrede treba integrirati u nacionalne planove. Tu treba biti vrlo oprezan, jer to je povezano s nekim drugim otvorenim pitanjima, primjerice LULUCF ili obnovljivi izvori energije. Dakle, to moramo biti što koherentniji. Amandmani će svi ići u tom smjeru, dakle usklađivanje s onim što stoji u drugim uredbama i moramo podsjetiti na to da poljoprivreda mora imati vrlo specifičnu ulogu kada govorimo o upravljanju energetskom unijom. Kartih. Hvala predsjedniče. Slažem se sa većinom ovoga što je rekao gospodin De Castro, no Mislim da je važno reći da je cilj eh, povezivanja različitih direktiva i uredbi dobra praksa kada se radi o pojednostavljivanju i to pozdravljam, no to nije dobro kada se radi o masivnom transferu ovlasti na komisiju koja se treba baviti nekim drugim stvarima. Naime, dvije godine nakon eh, najave komisije o stvaranju eh, energetske unije jedina stvar koja se desila jeste promocija politike i ovo ide u korist multinacionalnim korporacijama i stvorilo je ogromne količine papirologije u brojnim sektorima Europske unije. Sada imamo šest nacionalnih e, domova koji ovo kritiziraju kao jako veliko nepoštivanje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti kada se radi o e, participaciji regionalne razine u izradi planova Šest parlamenta je to reklo. To je velik, jasan znak komisiji, jer izgleda više nismo na onom univerzalnom prihvaćanju i cilj provedbe jedinstvene energetske politike koja će zastupati sve interese jako je problematična zbog interesa koji se su tu zastupljeni. Ja se ne slažem s nekim aspektima ovog izvješća i no nadam se da ćemo sa izvjestiteljima u Sjeni doći do dogovora na razini odbora Agri kojim će se ublažiti neki od najgorih elemenata glede potreba eh, poljoprivrednika u Europi i kojim ćemo stvarno njihove potrebe staviti u središte ovoga svega. Gospođo Sokot, izvolite. Hvala predsjedniče. Drago mi je da Agri izrađuje mišljenje o prijedlogu o energetskoj uniji. Mislim da je ključnog značaja da povežemo poljoprivredu, klimu, energiju i da to možemo napraviti u ovom mišljenju. Sporazum iz Pariza zacrtava ciljeve za smanjenje emisija ugljika, ali to s bavi industrijom. Imamo tu dobre vijesti ulaganja idu pravim smjerom, tako da možemo reći da smo stvarili neke stvari. No to nije dovoljno da ono što radimo u industriji nije dovoljno da e, se e, zagrijavanje zadrži do, na razini do 2%, kamoli zacrtanih 1,5%. napravili smo neke dobre korake sa novom e, direktivom o obnovljenim gorivima i biogorivima, no E, to je izazvalo neke probleme kao što je uvoz e, ulja, kao što je palmino ulje i u nekim slučajevima tu se stvara karbon pozitivni učinak. Dakle, moramo imati neka ključna načela e, i glede našeg odnosa prema zemlji i utjecaja toga svega na klimu, što bi moralo biti u jezgri energetske unije. Svih pet elemenata su relevantni u našem radu ovdje. Prvo, sigurnost, solidarnost, povjerenje u energiji. Ne smijemo ne smijemo se baviti frackingom, e, dakle plinom škriljevca, ali ako ćemo se baviti plinom e, biogorivima, onda moramo biti sigurni da zadovoljavaju ciljeve kao što je smanjenje učinka e, ugljika, a, moramo paziti što ćemo raditi s otpadom šumskog drveta. Na unutarnjem tržištu moramo uvesti mjere kako bismo omogućili uvoz goriva samo ako ne dozvoliti uvoz u goriva ako je cijena niža jer su učinci toga svega jako veliki u Europskoj uniji. Moramo e, se baviti ovim sektorski i to predstavlja velik e, veliki izazov. Što se dekarbonizacije tiče obnovljivih energija, moram naglasiti potrebu da red 2 eh, obrađujemo jako obazrivo. Što se tiče istraživačkog rada, inovativnosti i konkurentnosti, imamo mogućnosti za veliki napredak u ovom području, ali moramo napraviti ravnotežu eh, između konkurentnosti i potrebe da se dijeli tehnologija u kontekstu borbe za, protiv klimatskih promjena. Dakle, slažem se s temeljima prijedloga izvjestitelja, čini mi se jako dobrim, korisnim početkom E, Izvjestelj tvrdi da komisija u kontekstu izvješćivanja obnovljivim e, energijama treba jasne smjernice izraditi za e, izvještavanje o bioenergijama. Mi mislimo da to treba napraviti i o ugljiku, ugljičnom utjecaju. Ako države članice ne budu ispunjavale svoje obveze, onda moramo to ranije u postupku intervenirati a ne čekati do trenutka kada će konačno biti propušteno ispunjenje ciljeva. Vidimo da države članice imaju problema analize uporabe zemljišta i određivanja cijene dobara i o tome bi trebalo raspravljati na iz, sastanku izvjestelja sjeni. Dakle, e, radujem se što ćemo moći o tome raspraviti i hvala izvjestelju na njegovom radu. Hvala, imam jednu molbu koju želim uputiti izvjestiteljima. Mislim da bi ovo izvješće trebali naglasiti iskoristiti da naglasimo e, značaj europske poljoprivrede. Dakle, mi proizvodimo biomasu, a biomasa može vezivati CO2. Dakle, znamo da e, i e, šume mogu apsorbirati CO2 i doista ovdje sada imamo šansu da razvijemo energetski sektor. No, kolege su već uputile na to dvije stvari su krenule u krivom smjeru. Dakle, kada smo proizvodnju energije koja se e, inače koristi u poljoprivrednom sektoru predali industrijskom sektoru, pa smo onda počeli uvoziti palmino ulje. Dakle, one sirovine u poljoprivredi, ona biomasa koju proizvodimo u Europi je certificirana Dakle, poljoprivrednici se moraju držati tu nekih pravila. Dakle, problem nastaje kada biomasu moramo uvoziti. To treba jasno naglasiti. A druga stvar, to me uvijek negativno fascinira. U mnogim područjima postoji mogućnost da budemo energetski neovisni. Tu su, to fotovoltaika, energija vjetra, tu su šume. Dakle, još uvijek e, imamo regije gdje se koristi samo plin. I nije mi jasno zašto je to tako. Dakle, to je jedna ogromna prilika u poljoprivredi. Ponekad su cijele e, općine uključene u velike energetske koncerne. Stoga vas želim zamoliti da poljoprivredu ne smatramo problemom, već ogromnom prilikom. Dakle, mi proizvodimo održivo biomasu i stoga bi na taj način mogli riješiti problem i mogli bi se boriti učinkovito protiv klimatskih promjena. Stoga želim zamoliti izvjestitelje da ne zaborave na ovu činjenicu. Dakle, poljoprivreda je šansa, a ne rizik. So Gospodine izvolite. Hvala. Glavni posao poljoprivrednika je proizvoditi hranu. Ponekad mogu proizvoditi kao nus proizvod energiju. Evo, u nekim slučajima se može tanol proizvoditi, no ako se to napravi, onda se ne može osnovna sirovina koristiti kao prehrana za e, životinje. Zatim, e, glavna namjena žitarica jeste hrana, e, može se otpad koristiti za energente, ali u svakom slučaju ne može se raditi jedno i drugo. Otpad od hrane je najbolji najbolje rješenje jer tu se doista radi o otpadu i imamo jednu, jedan, dva preradbena pogodna u mojoj regiji koji dosta dobro funkcioniraju. A onda prelazimo na poljoprivrednike koji proizvode, dakle, koji sade usjeve samo za energiju. To je skandalozno. Evo, e, na primjer, kukuruz zahtjeva energiju za svoju vlastnu proizvodnju, onda ga treba saditi na zemlju koju treba obrađivati, E, tu treba strojeve aktivirati, sve to koristi ogromne količine dizela, zatim tu su i gnojiva koji ponovno zahtijevaju naftu, pa tu su pesticidi, te e, korištenje strojeva za e, sjetvu, žetvu, pardon, onda se to treba voziti 50 km dalje kako bi se E, sve to obradilo, te su tu još dodatni problem. Uglavnom, to je ogroman skandal i koliko sam ja vidio, treba šest puta više energije da se proizvode takvi e, takvi usjevi nego što proizvode same energije. I ovdje imamo problem jer zeleni lobiji zagorčavaju život poljoprivrednicima. Naime, poljoprivrednici kad bi mogli koristiti GMO proizvode glifozat, onda bi smanjili trošak, ali im se život zagoršava. Čini mi se da je najveća koncentracija CO2 nalazi se iznad e, ekvatorske tropske šume, prašume, Dakle, ako želite doista nešto poduzeti glede tih stakleničkih plinova, morat ćete riješiti problem e, prašume, a to nitko ne želi napraviti. Dakle, zaboravite sve ovo, trebate vrednovati naš CO2 jer je on od velike koristi i potreban nam je doista. Flanagan. Zasmik Flanagan. Stalno slušamo da treba maksimalno iskoristiti e, zemljište, svaki hektar trebate imati maksimalan e, povrat i tako dalje. Ono što ja slušam u zadnjih nekoliko tjedana jeste da ako se to želi napraviti, onda treba saditi drveće za stvaranje energije i spaljivati ih kasnije, ali to nije najučinkovitiji način da se koriste svi ti hektari zemljišta. Naime, umjesto sađenja, zatim paljenja drveta, što bi kao trebalo pomoći okolišu. Ako bi se iskoristilo e, to zemljište da se stave e, fotonaponske čelije, to bi bilo puno korisnije. Ja ne vidim da se iko može sprostati tom argumentu, ali politika to radi trenutno. A rekao bih da to politika radi zato što politika se ne temelji na znanosti, već na novoj religiji, a ta nova religija je sljedeća. Ja sam uložio u to područje i trebam iz toga nešto izvući, bez obzira koliko je to smiješno. Mi smo pošli putem biogoriva u jednom trenutku i ja sam kao lokalni mjesni savjetnik eh, savjetovao ljudima da idu tim putem, ali bio sam prava budala što sam to savjetovao. No, priznao sam to. Ako se ako idete autom u, u, zid pa stanete na vrijeme i krenete drugim smjerom, zakočite. Dakle, možete puno više energije izvući iz hektara zemlje, zemljište, iz zemljišta koristeći neke druge tehnologije, a ne sađenje i paljenje drveta moramo prestati baviti se ovom religijom, možda iz finanskih razloga. Zasnik Denano. Da, predsjedniče. Pitanje energije usko je povezano uz pitanje klimatskih promjena. I u tom okviru države članice imaju nekoliko mogućnosti glede svoje energetske mješavine i mislim da bi europske institucije trebala omogućiti da se radi o globalnom aspektu energenata i energije. Istina je da ulagateljima treba stabilnost. Ja trenutno radim na temi biogoriva druge generacije u odnosu na biogoriva prve generacije. I istina je da biogoriva prve generacije su zahtijevala određena ulaganja koja, koja nije lako amortizirati i sada se bavimo tim pitanjem. Dakle, mislim da bi bilo interesu sviju imati stabilnost okvira koji će upravljati tim pitanjima. Sada predstavnici Europske komisije. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja sam Hans Bergman. Ovaj zajednički prijedlog e, naših dvije uprava o upravljanju energetskom unijom, tako da ćemo se oboje javiti za riječ cilj. naravno da se postaramo da svi imamo učinkoviti e, način da ostvarimo cilje energetske unije. Dakle, bit ću kratak, jer Nacrt izvješća je dosta kratak sam po sebi, no primijetili smo da izvjestitelj pozdravlja ovaj prijedlog kao korak u pravom smjeru i naravno radujemo se suradnji s parlamentom i odborom eh, na ovom prijedlogu. Što tiče konkretnog pitanja UCF-a, eh, želimo razjasniti ova pitanja i sagledat ćemo sve aspekte ovog prijedloga. Također je važno primijetiti zahtjev za stabilnošću koji je spomenut, e, a to jest, kao što želim reći, cilj ovog, ovoga svega. Dakle, ako želimo zajamčiti sigurnost ulagačima, onda brojni ulagači trebaju preći na energetski sustav, e, niskouglični energetski sustav. Mislim da također nije cilj e, baviti se ovdje masivnom predajom ovlasti komisiji, već e, se želimo postarati da ovdje možemo ostvariti ciljeve što se tiče zaštite klime i energije. Možda kolegica želi nešto reći još. Hvala najljepša i hvala vašem odboru na veoma dobrom e, radu. Vidimo kolika je uloga poljoprivrede. To je jedan jako važan sektor u upravljanju energetskom unijom, a to se odražava i u vašoj raspravi. E, želim se zahvaliti gospodinu izvjestitelju, gospodinu Rodeu, na veoma relevantnim komentarima. A želim se osvrnuti na e, sugestiji da se izrade smjernice o izvještavanju o bioenergiji. To je nešto što je važno i postoji odredba u kojoj se pozivamo na provedbeni akt u kojem bi e, nešto jasnije napisali što se zaista očekuje u tom izvješćivanju. Glede amandmana o posebnim zahtjevima koje bi zamijenile preporuke, mi zaista pozdravljamo ovu razinu ambicije i mi bismo zaista htjeli imati nešto što bi bilo pravno obvezujuće. Mi za sada procjenjujemo planove i e, provedbu državama članicama i znamo da kada govorimo o europskim ciljevima, ti ciljevi ne smiju biti ugroženi nacionalnim ciljevima jer situacija nekad može biti komplicirana. Upravo iz tog razloga nismo davali daljnje predloge za procjenu i nismo uključili nešto što je pravno obvezujuće, ali e, kažemo da bi države članice trebale uzeti u obzir preporuke, ali države članice naravno imaju pravo poduzeti nužne mjere ukoliko e, im te preporuke politike se ne uklapaju potpuno u njihov nacionalni plan. E, također e, imamo i e, mišljenja nacionalnih parlamenta E, koje se nisu ticale nužno upravljanja energetskom unijom, već nekim drugim dijelovima energetskog paketa koji je usvojen prošle godine, ali koliko znam tu se nije govorilo o pitanju subsidijarnosti što se tiče upravljanja. Glede javnog savjetovanja mi smo e, prepustili državama članicama da utvrde detalje ovih javnih konzultacija. Samo još par Dakle, ovo bi bilo samo par komentara. Želimo se zahvaliti na dosadašnjem radu i veselimo se budućoj suradnji. Hvala. Hvala, gospodin Rode. Hvala najljepša. Želim e, upozoriti i druge kolege na to da ovo izvješće, odnosno ovo mišljenje, se tu isključivo radi o upravljanju energetskom unijom. Dakle, sama bit se radi, o samoj biti se radi o zakonodavnim pitanjima. Dakle, ovo je čisto upravljanje energetskom unijom. Dakle, nećemo sada raspravljati o pojedinačnim e, dosjejima jer e, to bi nas dovelo do jednog predugačkog mišljenja, ali ako se ograničimo samo na upravljanje, onda zaista podržavamo ono što je rekao gospodin De Castro. Potrebna nam je maksimalna transparentnost na ovom području. Hvala vam svima. Hvala najljepša. Dakle, amandmani se mogu predati do 27.6. E, do 1 sat. Zaključujemo ovu temu dnevnog reda, a sljedeća tema dnevnog reda je odgođena. Što znači da ćemo sada imati pauzu, tehničku pauzu a nakon toga ćemo imati sastanak koordinatora zatvoren za javnost. A odbor se sastaje ponovno ovdje u tri sata, imamo saslušanje dva povjerenika. Dakle, nakon ove pauze imat ćemo sastanak koordinatora. Možda vam odgovara da počnemo ranije sastanak koordinatora. Možete li pojasniti zapravo kad počinje sastanak koordinatora? Govornik nije uključio mikrofon. u 10.45 će početi sastanak koordinatora ukoliko se slažete. Gospodin Nikolson, e, meni je žao, ali e, neki od nas imaju i druge sastanke. Evo ja ću pokušati biti tu u 10.45, ali nisam siguran. U tom slučaju u 11. U 11 sati počinje sastanak koordinatora.